priznao da diljem svijeta postoje nastojanja da se e, uklone te nejednakosti. Dakle, vijeće je doista pozvano da djeluje. Evo, hvala. Molim da poštujete vrijeme koje vam je dodeljeno, a sada riječ ima gospođa Lukačevska na jednu minutu. Hvala lijepa. Zaključi posljednje rezolucije izvješćaja Oxfama na posljednjem sastanku na vrhu u Davosu jednostavno kaže da svjetsko gospodarstvo ovisi o masivnom izabljivanju žena. Instrumenti za ravnopravnost su uvijek e, sve e, problematičniji zato što žene rade besplatno i na taj način e, one uštede 12 milijardi dolara. Trebamo dakle ukinuti sve prepreke kako bi žene mogle raditi i nakon što navrše 50 godina. Moramo se boriti protiv siromaštva žena i isto tako moramo privući u svijet rada žene koje žive u udaljenim ruralnim područjima. Trebamo se boriti za mentalno i fizičko zdravlje žena. Sasvim sigurno sve teme o kojima će se govoriti na 64. E, sastanku na vrhu Ujednjih naroda. Gospođa Litao Markeš na jednu minutu. Da, ravnopravnost je pitanje moći, a moć ženama nikad nije dana u ruke. Dakle, moć se uvijek osvajala. Ne radi se o tome da želimo učiniti ženama uslugu, jer ravnopravnost polova je u interesu svi u nas, jer to je ljudsko pravo. I e, glavni tajnik Ujedinjenih naroda je e, do sada se uvijek zalagao za prava žena, a ne tek otkad je na toj poziciji Koje su naši prioriteti 25 godina nakon pekinške deklaracije želimo se boriti za žene koje su obespravljene koje ne smiju učiti koje nemaju seksualni život po vlastitome izboru dakle to su pitanja o kojima se radi i kojima se mi želimo baviti prioritet prioritet je isto također i suzbijanje nasilja i novih vrsta nasilja, primjerice internetskog nasilja i prije svega su time pogođene djevojčice i žene. Postoje neke druge razlike, razlike koje će postojati u budućnosti ako im danas nestanemo na kraj, primjerice kada je riječ o zanimanja u tehnološkom području. Moramo još puno toga učiniti jer ako ćemo zajednički djelovati biti ćemo snažniji. Hvala. Još jednom molim da se pridržavate zadanog vam vremena. Gospođa Zakaropolu na jednu i po minutu, izvolite. Povjerenice, ministrice, kao što znate, Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje je nešto od temeljne važnosti za kvalitetu života. Nažalost, ovih posljednjih godina vidimo da se tu nazaduje i da se to dovode u pitanje u cijelom svijetu, a često eh, i uz potporu velikih nacija kao što su Sjedinje američke države. Europska unija gubi na vjerodostojnosti kada ne govore svi i jednoglasno. E, tako je bilo i na Evrobiju na konferenciji održanom u studenom. Bilo je šokantno i neprihvatljivo da države članice Poljska i Mađarska su se stvrstale uz one koje dovode u pitanja prava žena. Gospođo povjerenice, nova generacija nikada nije morala toliko proživljavati kroz pitanja nejednakosti među muškarcima i ženama. U cijelom svijetu dižu se njihovi glasovi u Čileju, u Argentini, u Španjolskoj, u Francuskoj, u Belgiji, i posvuda na svijetu, jer ti i više ne podnose ovu nepravdu. Oni su generacija koja se zove generacijom jednakosti. I neka pekinška deklaracija bude pravi trenutak. Poslušajmo te žene i muškarce koje traže društvo pravde i jednakosti. To znači Europa, to znači europske vrijednosti i zato smo se mi angažirali u toj u politici. Hvala. Gospođa Runa na minutu i pol. Gospodine predsjedniče, hvala. Ovdje moramo definirati prioritete Europske unije po pitanjima eh, uvjeta života žena. Moramo se boriti protiv razlike u plaćama, o nasilju na internetu, prisilne brakove, i e, genitalno sakačenje. Moramo vidjeti kakva je situacija sa radom kod kuće. Naravno, nećemo izglasati vašu karikaturnu rezoluciju e, koja zadire u nadležnosti države i e, pokušava nametnuti Istanbulsku konvenciju. Da ne govorimo ovdje o islamu, jer u Francuskoj djevojka Mila koja je otvoreno kritizirala islam na društvenim mrežama bila je zbog toga žrtva mnogih prijetnji, prijetnji smrću. Ona je morala prestati ići u školu jer nije tamo više bila sigurna i ona je nakon tri tjedna morala promijeniti školu i pod policijskom je zaštitom. Ona je jednostavno simbol svih onih žena i djevojke koji predstavlja islam, a šire neasimilirano stanovništvo. Naš klub tražio je raspravu na ovu temu na ovoj plenarnoj sjednici. Odbijen je naš zahtjev, ali krajnje je vrijeme da od migracija i radikalnog islama da vidimo kako se to odražava na život žena u Europi gospođo Hiner na jednu minutu. Puno hvala gospođo povjerenice. Gospođo predsjedavajuća, živimo u trenutku kada se mnoga prava ponovno dovode u pitanje ova ovi reakcionarni pokreti koji su ksenofobni i mizogini pokušavaju svaki napredak ka pravednjem društvu podrivati i to prije svega protiv nas žena. Na 64. sjednici Komisije UN-a o statusu žena imat ćemo priliku da Europska unija se globalno založi za prava žena i da izloži konkretan plan suradnje sa pekinškom platformom jer do sada ta platforma je samo cilj, ali ona nam može pomoći, može pomoći cijelome svijetu, može postati instrument e, za prava žena i na taj način možemo više toga postići. Ratifikacija Istanbulske konvencije ili utvrđivanje kvota u upravama poduzeća ostaje nešto što to se blokira na vijeću, ali kad tad će se naši ciljevi morati postići. Puno hvala, a sada gospođa Mazurek na minutu. Szanowni Państwo, choć minęło 25 lat od Światowej Konferencji w sprawie kobiet, która odbyła się w Pekinie. Da, Govorimo dakle o međunarodnoj konferenciji o ženama u Pekingu, međutim još uvijek trebamo puno napraviti kako bismo ojačali žene moramo odgovoriti na pitanje što smo već ostvarili i što još moramo načiniti kako bi žene na međunarodnoj razini e, se mogle nositi s problemima kao što su nasilje, razlike u ekonomskom smislu ili pak diskriminacije majke na radnom mjestu. Možda bi se trebalo nadahnuti Poljskom jer razlika u plaćama u Poljskoj najmanja je u Europi, a pokazatelj o nasilju nad ženama pokazuje da je Poljska među najsigurnijim zemljama na tom planu u Europi. E, abortus koji se koristi kao metoda za planiranje obitelji ne može se odobriti u svakoj situaciji. Evropska unija međutim promiče abortus i e, pitamo se što želi Europska unija raditi za prava žena. Mi želimo imati specifični program s kalendarom za radu u budućnosti. Gospođa France, na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Ravnopravnost spolova, naravno, ona se ne zaustavlja na granicama Europske unije. 25 godina nakon Pekinga i povodom ove 64. sjednice Komisije UN-a e, moramo reći da žene i djevojčice još uvijek nemaju šanse koje trebaju. Ravnopravnost spolova je više od jednakosti ili probijanje staklenog svoda. Potrebna nam je solidarnost naspram svih žena na sjeveru, istoku, zapadu, jugu i ova sjednica u New Yorku nas prisiljava da poduzmemo političke mjere za žene u interesu zaštite žena koje E, žive u siromaštvu, koje žive u ratu, koje se iskorištava. Dakle, mi kao Europska unija moramo predvoditi dobrim primjerom i govoriti jednim glasom. Najbolje e, da si uzmem jedan veliki mikrofon. Ja bih citirala Michelle Obamu, ako ste se jako trudili i puno radili, iskoristili svoje prilike, onda biste se trebali založiti i za to da i druge žene dobiju jednake prilike kao i vi. Puno hvala. Sada gospođa Moreti na jednu minutu. Prošlo je pet godina od Pekinške deklaracije i platforme, međutim rodna diskriminacija i dalje je tu. I dan danas se pitamo e, što se radi sa ženama koje su bile žrtve silovanja. Dvije države u EU ne dopuštaju abortus. Dvije nisu ratificirale Istanbulsku konvenciju. U Europi žene zarađuju 16% manje od muškaraca. I smatra se normalnim u obitelji da je žena ta ja žrtvuje svoju karijeru. Posljednjih pet godina samo smo govorili o različitim stvarima, a sada e, kada smo pred organizacijom nove konferencije Ujedinjenih naroda, Europa treba prestati sa ovakvim e, stavovima. Prava žena moraju se svugdje poštovati. Treba imati pristup e, sredstvima za kontracepciju, moraju u školama učiti o zdravstvenom i seksualnom odgoju e, jer žene će najviše također propatiti od klimatskih promjena. Imam povjerenja u vas povjerenice i imam povjerenja u ženu na čelu Europske komisije. Hvala. E, gospođa Montruna, jednu minutu. Umjesto vašeg malograđanskog feminizma, ja više volim stvarni feminizam, one koje žele spasiti žene zbog nasilja, silovanja, genitalnog sakačenja svakog dana, nova nasilja ženama. O čemu ćete govoriti pred njenim narodima? Tražite od udruga migranata e, neke stvari i onda se o tome profitiraju populisti vi brinete zbog prostitucija žena eh, koji za Albanije, Rumunjske i tako dalje zbog toga što smatrate da je prvo pravo sloboda kretanja. Postavljam si puno pitanja o tome kako vi radite. Vi ste napustili žene i prepustili ih krvnicima jednostavno zato što su oni eh, vaši eh, birači. I ja jednostavno vam tražimo od vas jedno, a to je podsjet da ste Evropljeni i morate e, se zalagati za ovu civilizaciju koja je žene stavila na visoka mjesta. Jednostavno, sjetite se iz kakve tradicije dolazite. Gospođa Kloc na jednu minutu. Your, mic your microphone is not on. It's on. E, panie przewodniczący! w swoim pytaniu pani regner stwierdziła że dwadzieścia hvala lijepa gospođa regner je u usmenom pitanju ustanovila da nakon dvadeset pet godina od pekinga još uvijek se prava žena ne poštuju u potpunosti. u potpunosti se s time slažem jer i dalje neke žene nemaju pristupa o odlučivanju o vlastitoj budućnosti ne mogu govoriti o tome odlučuju njihove majke E, on, uzmimo u obzir njihovu ekonomsku situaciju i situaciju u društvu. Neke se žene ranjavaju i to čak i s kemijskim tvarima, a također žene budu žrtve ubojstava. Ako je, vas to indignira i imate pravo, velik broj djevojaka E, i djevojčica ne rađaju se zbog abortusa, one imaju pravo na rođenje, imaju pravo na to da imaju tijelo i da određuju same vlastitu budućnost. Ni majke to pravo ne smiju e, im ne smiju ukinuti. Jer ovo što vi radite je jednostavno licemjerje. Abortus je barbarski čin. Zastupnica Pjetikajnen ima riječ. Izvolite od Pekinčke deklaracije došlo je do određenog napretka u pitanju prava žena, ali i puno nazadovanja. Nismo jako mogli napredovati ni po pitanju konvencija na međunarodnoj razini, a isto tako nismo uspjeli povećati žene na različitim dužnostima i na visokim položajima usprkos kvotama, a e, mnoge problemi e, se, povećavaju u svijetu. Sa zadovoljstvom gledam na novu komisiju i njezinu inicijativu o programu ravnopravnosti. Trebamo u svijetu predvoditi kako bi se pojačala prava žena i kako bismo ih unaprijedili. I e, trebamo to napraviti prilikom sljedećih pregovora moramo uključiti izdvajanje sredstava za rodna pitanja, razmotriti utjecaj e, rodnih aspekata na politiku, uključujući i Istanbulsku konvenciju i nadamo se da ćemo u strategiju za Afriku naći više sredstava za udruge koje rade na ženskim pitanjima. Hvala gospođa Gonzales, izvolite. Zahvaljujem. Deklaracija iz e, Pekinga koja je usvojena prije 25 godina i dalje je pokazatelj mjerenja ravnopravnosti spolova, ali mi smo svjedoci da još uvijek se ne ispunjavaju sve konvencije Ujedinjenih naroda. E, kada je riječ o 75. E, znači Ove konvencije Ujedinjenih naroda će omogućiti da se ženska prava stave u prvi plan, pogotovo za one žene koje žive u Latinskoj Americi i što se tiče naše vanjske politike Europske unije. Dakle, um, Latinska Amerika je ta u kojoj ne postoji samo neravnopravna žena, ne po pitanju samo ekonomske situacije, nego također po pitanju fizičkog integriteta, seksualnih sloboda i reproduktivnog zdravlja. Latinska Amerika i e, Karibi e, imaju najvišu stopu e, na znači abortusa koji se obavljaju u tajnosti i također e, smrti. E, oni to čine, znači samo šest, čak šest država nema e, dopušten abortus kao zakonsko sredstvo i jako puno žene zbog toga u opasnosti. Latinska Amerika je ta koja zahtjeva djelovanje međunarodne zajednice. Nama trebaju potpore kako bismo omogućili sredstva prekinuti govornik. Sada je na redu gospođa Estera Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, slavimo 25. godišnjicu od četvrte konferencije, e, svjetske, četvrte konferencije o ženama koja, se, koja je održana u Pekingu. Dakle, to je bio najvizionarski program po pitanju ravnopravnosti žena na svjetskoj razini. Promjene su bile iznimno spore, očajno spore i sada trebamo da Ujedinjeni narodi zapravo i procijene tu e, strategiju i tu konferenciju od prije 25 godina. Promjene su bile e, vrlo spore zato što još uvijek postoji jaz po pitanju mirovina, po pitanju plaća, premala zaposlenost žena, također jako malo žena koje, koje sjede u upravnim odborima, prisutno je i e, E, rodno uvjetovano nasilje. Ono što trebamo napraviti, a to je da utvrdimo zajedničko stajalište. Po tom pitanju moramo biti ambiciozni. 2020. godina će biti odlučujuća i svi smo odgovorni. Ne smijemo nikoga ostaviti pozadi i ne samo na kolektivnoj razini, nego također i na pojedinačnoj razini. Moram vam reći da je okolišna održivost ključna za planet, ali također i održivost i dostojanstvo žena, pravosuđa i jednakosti i jednako tako tako. Zahvaljujem gospodin Polak, jedna minuta. Hudobne žene su Hvala. Žene su na samim marginama društva. Dopustite da kažem koliko je Romkinja isključeno i marginalizirano. Isto tako nemaju pristupa ni zdravstvenom sustavu. Nisu obrazovane i žive doista pod groznim uvjetima i sve to one često prešućuju. Romkinje u bolnicama primjerice ne dijele iste sobe sa drugim pacijenticama. Dakle, one se nalaze u drugim sobama gdje se osoblje ne brine o njima i u prošlosti su čak i sterilizirane bez pristanka. 2016. godine Ujedinjeni narodi su Slovačku pozvali da e, osnuju neovisan ured kako bi tim steriliziranim ženama isplatile odštetu. I 15 godina nakon te nezakonite prakse samo je jednoj osobi isplaćena odšteta. Dakle, moramo vidjeti kako naše države članice postupaju prema tim ženama i jesu li im osigurale dostatnu razinu zaštite. Moramo se pozabaviti problemima tih žena. Hvala gospodin Karavalju na minutu ministra, Zahvaljujem. Kada govorimo o ravnopravnosti žena i muškaraca, to je temeljno načelo koje je ugrađeno i u ugovore o Europskoj uniji kada je riječ o Europskoj povelji o temeljnim pravima. To je načelo koje se mora poštivati i biti ugrađena u sve politike Europske unije kada je riječ, također kada je riječ i o vanjskoj politici. Nadamo se pozitivnom ishodu ove sljedeće konvencije, 64. E, konvencije Ujedinjenih naroda po pitanju statusu žena. Kada govorimo o žena, ženama na e, vodećim pozicijama, također moramo zajamčiti i zaštitu prava žena i djevojčica i također mi smo ti koji moramo biti i dalje e, najveći donatori kada je riječ o pružanju pomoći trećim zemljama. Moramo se boriti i na planu e, rodno uvjetovanog nasilja, te također moramo omogućiti ženama pravo na obrazovanje i poticati žensko poduzetništvo. Nama i trebaju ambiciozni ciljevi, a namjere moraju biti konkretizirane tako da provedemo plan do 2030. te također i sve ciljeve održivog razvoja. Prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Najprije gospodin Čugodaru na jednu minutu. Hvala lijepa. E, povjerenice, htio bih da ova nova strategija postane prava revolucija pitanje ljudskih prava, ne samo na europskoj razini. Moraju propratiti konkretne i obvezne mjere. Ovu proceduru trebamo pretočiti u europsku direktivu. Žao mi je što e, nema ovdje puno zastupnika, naročito ne muškaraca. Radi se o mjeri koja bi bila e, jednostavna da, je proved, da se provede. Trebamo jednostavno tražiti na evropskoj razini i trebali bismo svi imati jednaka prava. Gospođa Sardona ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Prije nekoliko mjeseci u Iranu je osuđena odvjetnica koja je branila prava žena i e, koje nisu htjele nositi veo i ona je osuđena zbog toga na 33 godine zatvora. Međutim, slične stvari događaju se u Italiji. U Milanu e, se e, prošle godine jednu djevojku svoje obitelji je istukli jer nije htjela nositi maramu. A isto tako e, jedna je obitelj također se okomila na svoju djevojku, djevojčicu koja nije htjela nositi takvu maramu jer je bilo prevruće. Europska unija dakle mora sada definirati prioritete za 64. sastanak e, Ujedinjenih naroda o statusu žena. Meni bi bilo drago da Europa prestane s licemjerjem, da prestane obraćati pogled

E, riječ ima državna tajnica gospođa Brnjac u ime vijeća za završne e, izjave i zaključke. Hvala lijepo, uvaženi zastupnici. Evo kako se bliže 64. sjednica Komisije o statusu žena, vidimo da su visoke razine naše ambicije. Mislimo da u ranoj fazi treba sa svim zemljama otvoreno i konstruktivno razgovarati. Naš e, krajnji cilj je usvajanje jedne političke deklaracije koja će biti sveobuhvatna i vrlo ciljena. To bi ujedno bila i platforma za akciju u buduće i reviziju dosadašnjih dokumenata. Glavni cilj je da se e, međunarodni aki o rodnoj ravnopravnosti doista posvuda primjeni i da sve žene i djevojke, da se njihova pozicija ojača. Mi smo svi odgovorni za te stvari. I mislim da svaka institucija, evropska institucija isto tako snosi svoj dio odgovornost. Vrlo smo ponosni što možemo reći da su evropske institucije svoj veliki doprinos upravo dali rodno ravnopravnost i jačanju ženske pozicije. Mi se jako radujemo suradnji s Evropskim parlamentom, suradnje na tom području i hvala vam što ste tu važnu temu zadržali kao visoki prioritet u svom planu rada. Hvala lijepo gospođo državna tajnice. To završava našu raspravu o ovoj temi. Dobila sam e, dva zahtjeva za rezoluciju i to je jedan zajednički e, socijaldemokrata, zelenih, e, liberala, guja i pučana kao i jednog odvojenog od ECR-a, odvojeni zahtjev za rezoluciju od ECR-a. Glasanje će se o tome održati sutra. A sada imamo još jednu objavu prije nego što počnemo sa sljedećom raspravom klubovi Pučana i IDEA su obavijestili predsjednika o odlukama glede izmjena u imenovanju u odbore i delegacije. Te odluke će biti iznesene u zapisniku današnjeg sastanka i stupaju na snagu na dan ove objave. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće gospođe Mecole o lažnim i kriotvorenim, odnosno vjerodostojnim dokumentima koje se mogu naći u internetskim bazama online. Dakle, riječ je, vi možete glasati ovdje klasičnim sustavom ili elektroničkim sustavom. Registracija je inače na ulazu u dvoranu. I molim da e, imate na umu da se plava karten za pitanje može uvijek e, samo dignuti nakon što završe govornici u ime klubova zastupnika. Prva govornica je gospođa Mecola na četiri minute. Itri biš wasalna sa wahda twila wasalna Imamo jako, jako dug put pred nama da dođemo do, i provalili smo dugi put da dođemo do ovog dokle smo danas. Kao što znamo, krivotvorni dokumenti potkapaju sigurnost našeg šengenskog područja, područja slobodne kretanja bez unutarnje granične kontrole. Ovaj novi zakon o kojem govorim, govorimo će osigurati ojačanu suradnju između članica Europske unije i partnerskih država koje moraju također svoje nužne stvari učiniti kako bi mogli razlikovati autentične, vjerodostojne od krivotvorenih i lažnih isprava. To će naravno ojačati sigurnost naših vanjskih granica, ali i naših građana jer sam znamo da ako želimo nastaviti koristiti blagodati šengenskog slobodnog prostora moramo ojačati sigurnost na vanjskim granicama, a upravo ova jedna internetska baza za takve dokumente je jedan od ključnih elemenata za borbu protiv kriminala, borbu protiv prevara i jačanje tih vanjskih granica naših. I ovaj zakon će nam pomoći da identificiramo i puno lakše otkrijemo lažne i krivotvorene isprave. Ovaj zakon daje zapravo jedan okvir koji, do kojeg smo došli naravno uz pomoć Frontexa, a Frontex će i tijekom primjene čitavog zakona biti ključan jer će pomoći koordinirati razmjenu informacija među državama članicama kao i tehnologije i načine rada samih krivotvoritelja. Frontex je tu već puno učinio, a mi smo i proširili inače sada opseg djelovanja FADO-a, tako da će se puno više informacija moći prikupiti i podijeliti i razmijeniti preko FADA o pravim i krivotvorenim dokumentima, a zatim svi inputi će biti centralizirani i na taj način će biti lakša koordinacija razmjene. E, Frontex će se baviti ažuriranjem i unapređivanjem FADO sustava, a mislimo da ćemo imati i nove dokumente o ćemo nove smjernice o tome da bude lakše zemljama e, se upoznati sa novim metodama krivotvorenja. Mislimo da bi to trebalo dovesti do puno više zaštite, a istodobno ćemo imati i jamstvo veće sigurnosti. FADO je vrlo bitan za borbu protiv prevare s dokumentima i pogotovo na vanjskim granicama. Sudjelovanje e, država koje nisu članice Europske unije, koje ali koje sudjeluju u Schengenu je također jako važno, jer će to i na kraju imati pozitivan učinak na sigurnost e, naših zajedničkih vanjskih granica. E, ovo je inače jedan vrlo tehnički sustav FADO i mislim da smo se dogovorili, usuglasili da će ta reforma proći i u cilju veće zaštite naših granica. Odgovornost prema ovoj uredbi nju snosimo svi zajednički, pri čemu se zna točno čija šta je čija nadležnost i točno se navodi koja će agencija zašto biti nadležna, a što zemlje članice trebaju činiti. Mi smo osigurali i da Europski parlament ima veće pravo glasa i suodlučivanja o fadu a na kraju tijekom finskog i sada hrvatskog predsjedanja želim zahvaliti svima na sjajnoj suradnji kao i svim mojim kolegama na vrlo konstruktivnom i kolegijalnom pristupu radu na ovom dosjeu. Ja se radujem i iščekujem, nadam se, konstruktivnu raspravu u našem domu o ovoj važnoj temi. Hvala lijepo gospođo izvjestiteljice, a sada gospođa Dali ima riječ, ona će govoriti u ime komisije. Hvala. Hvala zastupnici, hvala vam na ovoj raspravi. Naši građani smatraju sigurnost jednom od glavnih prioriteta i jednom od svojih najvećih zapravo razloga za zabrinutost do sad i očekuju da Europska komisija i europske institucije to isporuče rezultate konkretne ali mi moramo tu raditi onda ruku za ruku, se čvrsto držeći rame uz rame sve europske institucije kako bi osigurali sigurnost našim građanima, omogućili im da slobodno se kreću, slobodno rade, slobodno studiraju, turistički putuju i napokon to je jako bitno za naše gospodarstvo. Svaka osoba u EU ima pravo biti siguran. E, mi smo vidjeli u najnovijim anketama Eurobar da dvije trećine svih onih ispitanika iskazuje jaku zabrinutost da ne postanu žrtvom krađe identiteta. Da pača je jedna dobro funkcionirajuće šengensko područje slobodnog kretanja za, za traži zajedničku politiku Europske unije na vanjskim granicama. Moramo učinkovito nadzirati i kontrolirati osobe koje prelaze preko vanjskih granica u koristi i na dobrobit svih nas potreba za jačanjem naše vanjske i unutarnje sigurnosti, ali pogotovo na vanjskim granicama, dovela je do usvajanja čitavog niza novih zakona. Primjerice, europski sustav za autorizaciju putovanja, evidencija putnika, sustav izlaza i ulaza, izlaz, ulaz, zatim interoperabilnost različitih informacijskih sustava, te nova uredba o europskim graničnim i obalnim stražama. Danas imamo još jedan vrlo bitan dokument, a to je internetska baza za lažne i vjerodostojne dokumente. Dakle, mi s tim padom, s tom internetskom bazom želimo pomoći zemljama članicama da lakše identificiraju lažne dokumente. Ja želim zahvaliti i vijeću i parlamentu na ovom konstruktivnom kompromisu kojeg su postigli oko ovog legislativnog akta. Jer ovaj novaj zakonski akt će jako pomoći, dakle ta nova internetska baza svim recimo graničnim službama kod provjere dokumenata. Osim toga će pomoći da se otkriju vrlo brzo nove oblici lažnih ili krivotvorenih dokumenata. Dakle, ta internetska baza sadrži stotine i tisuće primjera e, samih krivotvorenih dokumenata kao i načina krivotvorenja. I više od 135 e, država i više od 180 85 organizacija diljem svijeta sudjeluje u FADO. To dakle će služiti naravno i u svrhu reguliranja migracija i za one dozvoljene, ali da se lakše identificiraju ilegalne. I napokon ćemo vidjeti recimo e, kako će funkcio, taj sustav FADO će e, funkcionirati najizravnije na našim granicama. Sigurnost je naime glavna briga naših građana. Oni očekuju da Europska unija na tom području isporuči konkretne rezultate, realizira svoje obećanja jer svaki građanin ima pravo osjećati se zaštićenim. A razina prijetnje organiziranog kriminala, terorizma i narkotržišta i narkotrgovine su otrov za naše društvo. Stoga je komisija i najavila jednu novu strategiju za Uniju sigurnosti u drugom kvartalu ove godine. Kao dio ove strategije o internoj sigurnosti e, fokus će biti stavljen na tri prioritetna područja. Organizirani kriminal koji uključuje korupciju, trafiking ljudskim bićima, droge i trgovina vatrenim oružjem i svakim oružjem, zatim terorizam i radikalizacija i treće borba protiv zločina u digitalnom vremenu. Jake granice koje omogućavaju i dalje slobodu kretanja će također biti jedan ključni element novog pakta o migraciji kako je najavljeno u političkim smjernicama predsjednice komisije von der Leyen. U tom smislu jedna pravovremena primjena i koordinacije povezivanje svih europskih informacijskih sustava će biti jedna ključna komponenta u pristupu, takvom pristupu jednom strateškom rješavanju E, migracija. I naravno to se temelji na vrlo jakim i otpornim unutarnjim procedurama, jačanju zakonskih e, putava i jačanju integracije u naše društvo. To su sve elementi koji će nam pomoći u rješavanju migracija ilegalnih. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti i čekamo sada sa napetošću raspravu. Hvala, sad idemo sa govornicima u ime političkih klubova. Počinjemo sa europskim pučanima. Gospođa, pardon, prostite, gospodin Radev na minutu. Благодаря, господин kolegi Уважаеми колеги, Izmamata с dokumenti сериозно podkopava вътрешната sigurnost u шенгенското Hvala lijepo. Dakle, prevara s dokumentima apsolutno ozbiljno prijeti šengenskom prostoru. Krivotvoreni dokumenti koriste se koriste strani državljani koji time dolaze u Europu potrezi za boljim životom. I može se dogoditi da je jedan krivotvorni dokument košta 5 do 6 tisuća eura čak, ali prevare s dokumentima, terorizam i organizirani kriminal koji uključuje trgovanje oružjem, ljudima, narkoticima ili ukradenim vozilima, e, sve, sve to zapravo koristi lažne dokumente. I vrlo često se E, recimo lažni dokumenti prave od pravih dokumenata ali se identitet promijeni. Stoga je u svakom slučaju bitno da se osigura e, osiguraju sigurnosne zaštitne karakteristike europskih dokumenata i da se ojača način identifikacije lažnih dokumenata moraju postojati jake veze između i svih tijela koje izdaju e, osobne dokumente unutar Europske unije međunarodnih organizacija. Ja vas pozivam da integrirate ovaj sustav u što je prije moguće u naš e, sustav kojem se služe obalne i granične straže jer će to najbolje pridonijeti jačanju naših vanjskih granica. Zahvaljujem. Povjerenice Dali, Imaju li države članice Europske unije pravo i odgovornost kontrolirati tko dolazi na područje e, slobodnog kretanja, znači na šengensko područje? E, smatrate li da je problem e, porast svih tih krivotvorenih dokumenata i prijevara s identitetom? Vjerujem da je vaš odgovor da. To je prijetnja sigurnosti, da, i to u mjeri u kojoj se može razviti kriminalitet, također pranje novca, uključujući i terorizam trebali treba li Europski parlament nešto reći? Da, i to upravo činimo. Dakle, mi ovdje želimo podržati instrument koji može zajamčiti skladištenje te razmjenu i utvrđivanje e, krivotvornih dokumenata kako bismo se borili protiv prijevara. I mi smo ovdje spremni i vjerovati toj agenciji, toj graničnoj, znači e, agenciji za e, Evropsku graničnu obalnu stražu i to je dokument koji smo odobrili 2017. kako bismo bili u stanju razmjenjivati te informacije informacije na siguran način među državama članicama i nadležnim tijelima, zapravo sa svim onim tijelima koje mogu biti relevantna kako bismo se borili protiv e, takvih e, krivotvorenja identiteta stvarnih osoba koje se kreću našim šengenskim prostorom. Dakle, bitno je da to bude kompatibilno e, zbog sveg ovog što smo do sad napravili kako bismo zajamčili pouzdanost i povjerljivost podataka, temeljna prava te također one temeljne vrijednosti Europske unije. Ali činjenica je da se moramo boriti protiv nesigurnosti koja je vezana uz osobe koje e, kruže i kreću se našim šengenskim prostorom zahvaljujući tehnološkim alatima koje ima na raspolaganju. Nama trebaju i pravna jamstva. Također nam treba i podrška interoperabilnosti svih tih podataka. I sve se to mora napraviti uz potpuno poštivanje Europske povelje o temeljnim pravima. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Renew Europe kluba zastupnika gospodina e, Tudorake. Hvala lijepo. Dozvolite da prvo zahvalim našoj izvjestiteljici Roberti Macoli na svim naporima koje je uložila u ovaj dosje. I visoko cijenimo taj trud. A sada, što se tiče sadržaja, mi znamo da je došlo do već ključnog, zapravo do velikog pritiska kod e, obalnih i graničnih straža zbog sve veće e, količine različitih lažnih ili krivotvornih dokumenata, a tehnike i razvoj tehnologije koje koriste krivotvoritelji su postali pravi veliki izazov. FADO sustav se već neko vrijeme koristi, a ono što mi sada radimo i što je bitno dakle da se sada iz eh, međuvladinih i unutar nacionalnih uvjeta prenosi na kompletno sve europsku razinu je zapravo proširenje te razmjene. To znači sve veća odgovornost i nadzor koji će morati Europski parlament na tim voditi kao i jamci sigurnosti svih podataka koji su tu pohranjeni. Zaštita osobnih podataka je bila i onako jedna od glavnih stvari kojima smo se bavili tijekom pregovora u ovom dosjeu. I mi smo osigurali da je procesuiranje osobnih podataka ograničeno na ono što je stvarno strogo najnužnije za istraživanje e, krivotvorena. Osim toga uveli smo jasna pravila kod pristupa podacima sa zemlje članicama i jasne obveze i znaju točno što je, zašto je ko nadležan i e, zna se dokle tko ima ulaz u FAD-u sustav da bi se razmjenjivale informacije. Sada e, komisija mora sve također što se događa isto prenositi sve informacije parlamentu koji vrši svoj nadzor. Mislimo da će ovo osigurati jaču zaštitu naših vanjskih granica i učiniti i podići razinu naše sigurnosti. Hvala lijepo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 Zahvaljujem. A sada u ime kluba zastupnika IDE, zastupnica Tardino, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem kolegici Mecoli na poslu koju je obavila. U proteklih nekoliko godina smo svjedočili povećanju broja krivotvorenih podataka u šengenskom prostoru. Riječ je o tome da nam trebaju e, zapravo e, sve te vjerodostojne isprave koje su često poslužile kao baza za rađanje krivotvorenih dokumenata. Kada govorimo o širenju e, tih dokumenata, E, putem interneta, sustav FADO je jedno od rješenja. E, ono što je bitno, a to je da osiguramo našim građanima sigurnost i također da možemo puno brže reagirati kada je riječ o krivotvorenim dokumentima. Dakle, e, oni se mogu koristiti za mnoge druga kaznena djela kao što su pranje novca i terorizam, ali prije svega za nezakonite migracije. Ti krivotvoreni dokumenti vrlo često su ih koristili i e, tražitelji azila koji su pokušavali ući u Europu. To su ponašanja kakva ne smijemo dopuštati i koja moramo zaustaviti i zato moramo i policiji i državnim e, službama za granični nadzor trebamo im omogućiti da imaju brzu razmjenu informacija po pitanju krivotvorenih dokumenta kako bi se uspješno borili protiv tog fenomena. I zato mi ćemo podržati ovaj prijedlog bez obzira što smo izrazili svoje negodovanje što neki privatni e, subjekti imaju pristup e, tom sustavu FADO, iako na ograničen način. Mi smatramo da je danas iznimno važno da e, sustav FADO bude iskorišten za borbu protiv krivotvorenja i da njime upravljaju nadležna tijela država članica. Hvala. A sada u ime zelenih e, i EFA dajemo riječ zastupnici Brikmon. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, dragi kolege, hvala na dobroj suradnji vezano uz ovaj tehnički dosje. Znači tu imamo i tehnički ali politički dio. Kad govorimo o promjeni pravnog temelja, e, žao nam je što je Frontexu dodijeljeno upravljanje ove baze podataka. FADO nije instrument borbe protiv migracija nego prije svega Eh, instrument za borbu protiv lažnih dokumenata općenito. Kad govorimo o jamstvima, izuzetno je važno da drugi, treće zemlje, aviokompanije mogu imati pristup bazama podataka, ali ograničeno. Ovdje imamo malo E, osobnih podataka i jako je važno da e, e, nemamo mogućnost identifikacije kroz dokumente FADO i ovim je ovo i osigurano. Hvala. Zahvaljujem, a sada u ime ECR-a dajem riječ gospodinu Bušade Vigalba. Izvolite. Zahvaljujem. Svake godine mm, utvrdimo milijune, tisuće krivotvorenih dokumenata na vanjskim granicama Europske unije. Prema Frontexu je prošle godine bilo utvrđeno 7000 osoba, stranih osoba koje su na e, graničnim prijelazima pokazali krivotvorene dokumente. E, riječ je o različitim metodama krivotvorenja. E, oni su koristili jako znači, sposobne te alate i kasnije su ti dokumenti bili iskorišteni i za druga kaznena djela kao što su su terorizam i pranje novca. To je ono što pokazuje veliku važnost da zaštitimo naše granice i da bolje kontroliramo migracije jer to je ono o čemu ovisi sigurnost naših građana. Ova uredba i e, sustav FADO će moći iskoristiti iskustvo Frontexa te će omogućiti brzu razmjenu podataka, ali ne dovodeći u pitanje da države članice mogu razviti još bolje sustave za e, progon i privođenje tih ljudi koji čine kaznena djela. Upravo zato mi smatramo da je nužno osigurati ta temeljna prava, moramo osigurati još rigoroznije kontrole na ulazima stranaca u na naš teritorij i također nadamo se da će i ostatak tako ovog doma podržati ovu uredbu. Zahvaljujem. A sada u ime Ujedinjene europske ljevice e, gospođa Rego. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Trebamo se podsjetiti da smo tijekom godina fašizma u Europi svjedočili tome da su tisuće osoba morale koristiti krivotvorene dokumente kako bi pobjegli od terora. Moramo se sjetiti naše povijesti, također i tih stručnih e, rasprava iste vrste kako bismo e, shvatili koliki je e, doseg naših mjera. Ovaj prijedlog za uspostavu sustava internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave će zapravo osuditi tisuće osoba na neki neki način da upravo koriste takve krivotvorene isprave. Ženevska konvencija je ta koja e, zapravo priznaje da oni koji moraju bježati smiju koristiti krivotvorene dokumente. Na taj način e, mi ćemo i dalje nastaviti braniti ljudska prava, mi ćemo braniti legalne puteve i sigurne puteve migracija i pokušat ćemo razriješiti problem migracija u korijenu i također ćemo e, tražiti da se prizna status klimatskih izbjeglica. Zahvaljujem. Evo time zaključujemo javljanja u ime klubova zastupnika, a sada nadalje će biti dopuštena i pitanja preko plavog e, kartona. Naš sljedeći govornik je gospodin e, Lenars. Izvolite. Ja, dank u voorzitter. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Kada govorimo o krivotvorenju dokumenata, to je jedna od metoda za teroriste i za kriminalce e, da se izvuku sa svojim kaznenim djelima. Vidjeli smo da je 7000 osoba utvrđeno da je pokušala ući na šengenski prostor sa krivotvorenim dokumentima. Takvi dokumenti se očito koriste, a to je ono što ugrožava našu sigurnost. Stoga je važno da E, granična policija može bolje e, kontrolirati dokumente svih onih koji dolaze iz inozemstva. Ali naravno moramo poznavati i specifičnosti tih e, dokumenata i upravo zato to je ono što mora biti poznato svima. Dakle, to je ono što stvara dodatnu europsku vrijednost. Informacija se mora razminjivati na europskoj razini i to je ono što mora biti na raspolaganju 24 sati dnevno. Ovaj novi sustav FADO je nužan i on dolazi upravo kako bismo ojačali našu sigurnost. Zato čestitam izvjestiteljici na izvrsnom e, poslu koji je odradila, s obzirom da će ovaj sustav biti i učinkovit e, i nužno potreban. Zahvaljujem. Zahvaljujem zastupnica Kinići, minuta i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Borba, protiv krivotvorenih e, dokumenata i njihovo kretanje šengenskim prostorom bi trebao biti prioritet Evropske unije i to u okviru među, e, u suradnje među nadležnim tijelima i e, agencijama koje se bore protiv kaznenih, dijela i kriminalnih organizacija. Nama treba razmjena informacija koja se ne bi trebala odvijati samo među državama članicama, nego također i uz zaštitu osobnih podataka između unije unije i trećih država, te također između privatnih kompanija kao što su zrakoplovne linije. Svi oni mogu imati koristi od sustava FADO. Također, Europol i e, e, Frontex su nam pokušali pokazati kako su krivotvoreni dokumenti često e, alat koji koriste kriminalne organizacije koje na taj način olakšavaju poslove vezane uz terorističke napade, uz pranje novca te uz trgovinu ljudima. Osim osim drugih mjera, nama treba i više i bolje kontrole vanjskih granica. Također se nadamo da će ova uredba moći nadležnost upravljanjem tih krivotvorenim dokumentima prebaciti od vijeća na Frontex i na taj način ćemo u potpunosti zaključiti eh, svo zakonodavstvo vezano uz agenciju Frontex. Nama treba i potpuna provedba kako bi zaista sva ta, svi ti propisi bili E, stavljeni u praksu. Zahvaljujem gospođi Mecoli na obavljenom poslu i nadam se da će ova uredba moći e, dobiti veliku podršku u Europskom parlamentu. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Prokačini, izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. E, sporazum e, i glasovanje ima zapravo tehničku prirodu, ali imamo i dvije političke konotacije koje želim naglasiti. Prvo, e, prijevare sa dokumentima su velika prijetnja za sve nas i drugo, također suradnja među državama članicama koja će biti nužna kroz sustav FADO predstavlja očiti uspjeh. Dakle, e, to je koncept u kojem više Europe kao načelo postaje zaista e, jedno praktično, ne samo instrumentalno dijelo. Mi smatramo da je ovaj sustav FADO iznimno pozitivan i također e, bitno je da ograničimo znači korištenje tih podataka, osobnih podataka zbog zaštite povjerljivosti. Očito je da moramo imati pristup određenom broju podataka kako bismo se uspješno borili protiv eh, nezakonitih migracija i protiv eh, kriminalnih organizacija. Po još jedan put je ljevica u ovom parlamentu eh, pokazala da zapravo ovdje na neki način moramo napraviti određeni odmak kako bismo se prilagodili stvarnosti. Gospodin Zitkovski, imate jednu minutu. Hvala lijepo, potpredsjedniče što ste mi dali riječ. Štovana gospođo povjerenice, štovana izvjestiteljice, hvala na sjajno određenom poslu. 2015. sam bio na granici između Grčke i Sjeverne Makedonije. Tamo sam vidio 55 različitih tipova putovnica, od kojih ali ni jedna putovnica nije bila prava ni autentična, vjerodostojna isprava. Mnoge ljudi su u Europsku uniju došli sa lažnim ili krivotvorenim putovnicama ili nekim drugim osobnim dokumentima. Zbog toga je upravo ova internetska baza tako, tako jako važna. Jer ona treba zaštititi Evropsku uniju od ljudi koji sa lažnim ili krivotvorenim ispravama ulaze na naš teritorij. Ali vrlo je bitno surađivati pri otkrivanju, identificiranju lažnih dokumenata. Primjerice, E, on to je, ima tu čitav niz novih tehnologija i novih metoda koje treba upoznavati. Stoga je jako bitno da svi surađuju sa ovom bazom podataka, da sve zemlje članice koriste tu bazu podataka jer mislimo da ćemo na taj način u budućnosti imati maksimalnu sigurnost u Europi. Gospodin Jaki na minutu. Hvala lijepo. Dame i gospodo, krivotvorenje dokumenata je često prvi korak u realizaciji organiziranog kriminala, pranja novca ili drugih oblika e, prevara ili teških zločina, organiziranog tipa zločina. I stoga je jako dobar e, potez što harmoniziramo naše napore u borbi protiv ovakvih teških praksi i možemo biti samo sretni što je, će se FADO napokon instalirati i kompletno funkcionirati. Ja sam vrlo sretan da će se Frontex tim sustavom koristiti. Agencija koja ima jako puno iskustva u osiguranju e,

čestitam na početku kolegici mazzoli na odlično odrađenom poslu e, pozdrav i gospođi e, dalli. prema podacima frontexa kolegice i kolege tijekom. two thousand and nineteen godine zabilježeno je gotovo fourteen two hundred ilegalnih prelazaka granice na zapadno balkanskoj ruti na kojoj se nalazi i republika hrvatska koja je u fado sustavu od. two thousand and fourteen. two thousand and eighteen hrvatska granična policija otkrila je two hundred and thirty six krivotvorenih isprava i sixty tuđih isprava što je povećanje gotovo

Time smo zaključili popis govornika i sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Budući da kasnimo, neću moći dati riječ svima koji su se javili, ali osigurat ću da e, sve, e, svi klubovi budu prisutni. Gospođa Grapini. Hvala, gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Ova tema je izuzetno važna i jako je dobro što imamo ovo izvješće vezano uz sustav FADO. Tko e, krivotvori dokumente? E, takve osobe nemaju dobre namjere. Krivotvoritelji uvijek imaju namjere da počine kazneno dijele, e, kaznena dijela. Bez obzira radili se o terorizmu ili o nečemu drugom. Kao što smo rekli,